ovom pitanju. Sada prelazimo na posljednji e, dio našeg dnevnog reda. Članak 163. pravilnika, e, jednominutni govori, najprije gospodin e, Čaki. Elnök Hvala. Danas sve više i više koristimo riječ solidarnost i veoma često se solidarnost koristi kao izgovor za e, ispravljanje nekih loših odluka. Mi moramo ponovno e, raspodijeliti imigrante koji su preplavili Europu. Moramo također podijeliti odgovornost za osobe koje se nalaze u teškoj situaciji u Slovačkoj, na primjer, imamo e, medicinske e, sestre i profesore koji e, prosvjeduju protiv loših uvjeta rada i niskih plaća. Znamo da velik broj izbjeglica je došao u središnju Europu i istočnu Europu. Naši profesori i medicinske sestre traže da Europa ne bude egoistična. Mi vrlo dobro znamo da je odljev mozgova nešto što je negativno za e, središnju Europu i zbog toga trebamo paziti na to i riješiti to pitanje prije nego što bude prekasno. Hvala gospođo predsjedavajuća. Način na koji vodimo politiku u Europu je taj da moramo znati da to nije privilegija izbornih rezultata politikom, se bavimo radi e, boljitka naših ljudi. U Mađarskoj želimo se boriti protiv siromaštva uz razvojne politike, e, socijalne politike želimo se osvrnuti kao marginaliziranim ljudima. Mi danas na plenarnoj sjednici u vječnici govorimo pred polupraznom dvoranom nadajući se da će nas netko čuti. A mi smo ti koji moramo mijenjati mentalitete i ja se nadam da ćemo moći izmijeniti mehanizme i ciljeve. Ljudi su izgubili strpljenje i vrijeme je da počnemo ispunjavati ono što smo obećali i zbog toga naši e, investicijski strateški planovi moraju biti konkretniji i uključivati mala i srednja poduzeća kako bi došli do e, gospodarske obnove Europe. Gospodin Jurek. W tej chwili Komisja Europejska bierze pod nadzór mój kraj, bierze Polskę. Europska komisija trenutačno razmatra situaciju u mojoj zemlji. Kao i Mađarska i moja zemlja je optužena za kršenje ljudskih vrijednosti u skladu s člankom drugim ugovora o Europskoj uniji. Mi znamo da je došlo do tragičnih napada u Kelnu 31.12. i da to se i ponavlja i to je nešto što također krši vrijednosti članka drugog. Ako govorimo o vladavini prava i slobodi govora, možemo se zapitati e, što, kakve to veze ima sa skrivenim informacijama e, koje e, ne procure u tisak, što kakve to veze ima sa pravima manjina i što te manjine imaju zajedničko u ovoj situaciji. Na svima nama je da razmislimo o tome što želimo zaista postići. Madame Bilbao Bilbao. Hvala. <clears throat> Jedna eh, od tvornica čelika je nedavno najavila eh, da će biti zatvorena upravo zbog strategije za 2020. godinu u e, Španjolskoj. Ne zaboravimo i dumping Kine. Sve to dovodi do nestabilnosti na tisuće e, obitelji u Španjolskoj. Mi ovdje govorimo o ljudskim životima, o socijalnoj pravdi, govorimo o samom smislu Europske unije i to je razlog zbog kojeg tražimo E, hitnu reakciju u odnosu na one tvornice koje ne poštuju e, norme Europske unije i vrše dumping na europskom tržištu. Zato se trebamo postaviti pitanje ponovne industrializacije jer kriza u e, sektoru čelika je jako ozbiljna u Španjolskoj, zato nam gospodine povjereniče treba hit, trebaju hitne mjere. Gospodin Benito Ciluaga. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih htio da Europska unija reagira glede nuklearne centrale u Španjolskoj. Sramotno je što će se ta centrala ponovno pokrenuti i što će ponovno biti u funkciji narodnih 15 godina. Vrlo dobro znamo da to predstava rizik za Europsku uniju. E, naša vlada ne poštuje preporuke Europske komisije što se tiče zastarjelih reaktora koji imaju nedostatke. Isti slučaj je i u Belgiji mi smo svi u opasnosti. Vijeće za nuklearnu sigurnost i Europska komisija u okviru sporazuma Euroatom treba poduzeti nešto po ovom pitanju. Ne možemo e, dozvoliti da se i u Europi desi pokušima. Hvala vam, predsjedavajuća. Ja sam radio na Europskoj građanskoj inicijativi kao A ključna inicijativa je sljedeća. Dakle, zadnjih godina samo tri od skoro 50 e, građanskih inicijativa je e, proizvelo e, zakonodavni slijed. Zato treba vidjeti što je s tim. Povrh toga sada dobivamo krajnje negativne vijesti prema kojima E, razina građanskih inicijativa, da građanske inicijative predstavljaju prijetnju. Ja formalno protestiram prema takvom stavu i zahtijevam da ga se ispravi. S takvim stavom komisija jača e, euroskepticizam. Sama komisija napada taj europski projekt, što je apsolutno nevjerojatno. Hvala vam, predsjedavajuća. Hvala vam, gospodine Korao. u Siciliji kao i u drugim e, regijama sredozemlja poljoprivreda je od ključnog značaja. Sjete se naših malih rajčica, naranča, naranča iz Katanije ili ovo, se ovog fenomenalnog e, dječanskog ulja. A što Europska unija radi ne, ne štiti našu izvrsnost, već je uništava barem u poljoprivredi. Sjetite se sporazuma s Marokom, tu se omogućuje uvoz ulja iz tih zemalja, iz Maroka, iz Tunisa. A zastupnici u tim zemljama su najčešće članovi velikih stranaka. Dakle, ako niste u mogućnosti zaštiti naše proizvode, ako ne možete odblokirati tu situaciju, to znači da ovdje dolazite samo da izvodite nekakav cirkus. Gospodin Rebega ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Situacija je jasna, moramo se ponovo boriti protiv terorističke prijetnje i zaštiti naše vanjske Granica Austrija je privremeno suspendirala šengenski sporazum, Grška bi mogla biti isključena zbog načina na koji upravljaju pritokom migranata. Svi ti putovi prijete šengenskom području u narednim mjesecima bojim se da će i druge zemlje slijediti taj primjer. Imajući ovo na umu, Rumunjska koja je zadovoljila sve E, uvjete ulaska u Schengen odbijena je od strane Unije zajedno sa, s Bugarskom. To je dosta proturječna situacija. Što Europska unija čini za te dvije zemlje i koji bi stav takve te dvije zemlje trebali usvojiti sada? Godinama smo se pokušavali pridružiti području, Schengen području, a sada kada je Schengen u raspadu i dalje nam govor nas odbijaju iz nekih dosta bizarnih razloga. Može li mi dakle itko reći da li će sada Rumunjska biti dobrodošla u Schengen? Gospodin Korvin Mika. Hvala predsjedavajuća. Ja želim govoriti o stanju EU-a, a najbolja ilustracija tog žalosnog stanja jeste stanje ove vijećnice. Prije 12 minuta netko je predložio da EU pokaže kinezima kako se treba brzo razvijati. Pa Nitko se nije niti nasmijao na takvu opasku. tam i gospodo, Kinezi uče strane jezike, znaju ih. I kineska žuta rasa je puna inteligentnih ljudi. Ako čuju da im mi ovakve poruke upućujemo, onda se sigurno sigurno valja od smijeha sada slušajući nas. Tako da vas molim da govorite na odgovarajućoj razini stvari i da se govori o gospodarstvu. Ja mislim iskreno da Europsku uniju treba uništiti. Hvala, gospođa Garcija. 29. siječnja bez ikakve najave poduzeća Altadis e, najavilo je da će zatvoriti svoj pogon e, proizvodnje cigareta 30. srpnja. Altadis ni, pošto nije deficitaran, ima tu 471 radnik koji će biti izravno oštećeni, a da ne govorimo o neizravnim e, kooperantima, dakle suradnicima, ja bih željela da kolegi iz parlamenta i komisija spriječe to zatvaranje pogona. Čitava regija Rio Oke je pogođena ovim i čitava regija odbija prihvatiti ovako zatvaranje proizvodnog pogona koje uopće nije opravdano. Svi građani, sve vlasti e, ulažu maksimalni trud kako bi se izbjeglo to zatvaranje. Treba doista to izbjeći jer više od stotinu godina ta tvornica stvara radna mjesta i stvara bogatstvo u mojoj regiji, a to znači sada da bismo bili suočeni sa e, e, gubitkom radnog mjesta e, i to bi se odnosilo na stotine obitelji. Hvala gospodine, zanimate riječ? Najpša hvala predsjedavajuća. Nekoliko stotina terorista je izgleda uspjelo paralizirati Europsku uniju tako što su uveli osjećaj straha među državama članicama. Ovaj osjećaj straha je sve veći i e, ilustrirao se ne, nejedinstvom i sada imamo represiju ljudskih prava. Dezintegracija nije adekvatan način da se smanji prijetnja terorizma a ovdje imamo situaciju u kojoj previše vlasti je koncentrirano u rukama nekih vlada. Mađarska vlada to zna i nedavno je predložila e, ustavne amandmane kako bi se uveo pojam tržiške prijetnje što bi omogućilo predsjedniku vlade Orbanu da bez ikakve vanjske kontrole e, upravlja dekretima 60 dana ili više u slučaju e, terorističke prijetnje, a na vladi bi bilo da identificira tu terorističku prijetnju. Hvala. Gospodine Marijas, imate riječ? predsjedavajuća. E, čuveni poljoprivrednici u mojoj zemlji bore se i bore se protiv trojke, vjerovnika i njihove politike koji su nametnuli vladi Sirize i njihove mjere uništavaju primarni sektor. Oni nameću e, obrađenu zemlju, e, socijalne pomoći traže od poljoprivrednika da plaćaju tuđe račune i e, uništavaju socijalnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, poljoprivrednici su se ustali i čitavo društvo, grčko društvo je uz njih, umirovljenici, e, radnici, svi su zajedno u toj borbi protiv tog memoranduma, svi su spremni da se bore protiv trojke, spremni su napraviti novu alijansu koja će se demokratski izraziti na e, općoj mobilizaciji e, četvrtog. Svi Grci se zajedno bore kako bi izbacili trojku iz naše zemlje i da preuzeli e, Grčku u svoje ruke. Hvala gospodin Bojlan. Gospodin Bojlan prisutnu godina Irska republika je proglašena kao nacija. Mi, smo trebali proslaviti sto, sto, stotu obljetnicu e, mladih muškaraca i žena koji su borili za slobodu Irske. Međutim, Irska vlada koja je, gdje imamo Fingale predstavnike s druge strane ovog, ove vječnice ne žele to raditi e, doslovno oni žele dakle uništiti mjesto gdje su čelnici 1916. E, se borili, žele uništiti to mjesto koje je Nacionalni muzej naše zemlje e, proglasio najvažnijim e, mjestom u našoj povijesti i za koji je imperialni muzej u Londonu isto proglasio jako vrijednim mjestom. Dakle, oni hoće zanijekati svoju ostašnu, povijesnu ostavštinu i na tom mjestu žele izgraditi shopping centar kao neku E, kao da se želi odati počast neoliberalizmu. Ja im želim reći ovdje da to ne, nije moguće i sutra se obraćam Vijeću Europe. Hvala, gospođo Adinolfi, izvolite. Europska komisija optužila je vladu da e, je ugrozila slobodu medija. Ministri naime imaju ovlast imenovati ravnatelja javne televizije. Pa zašto onda ne bismo optužili italijansku vladu, jer to se i ranije radilo. Dakle, predsjednik vlade Renzi si dao si je e, vlast da imenuje glavne ravnatelje Raja, tako što je uspostavio sustav e, koji je dostojan fašističkog režima. Dakle, komisija nije upoznata s činjenicom da u Italiji se imenuju svi čelnici u medijima. NBAG potjeran od strane vlasti, no znate, nećemo više čutati. Mi iz pokreta pet zvijezda želimo da komisija intervenira u Italiji kao što to radi u Poljskoj. Dakle, ovo se više ne može prečutati, mora se djelovati. To νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό Zakon o osiguranjima dio je trećeg memoranduma koje je potpisala vlada e, Sirize sa Europskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom i drugim e, buržujskim pokretima, dakle to tu imamo strateške orijentacije Europske unije gdje se predstavlja, predviđa ukidanje socijalnog aspekta e, zdravstvenog osiguranja, što će biti nešto što, što će ovisiti o privat, biti privatno. E, tu se smanjuju e, mirovine i povećava starost za odlazak u mirovinu. Tu imamo isto tako i pretvor, pretvara se mirovina u u nešto nepodnošljivo malo. Dakle, mali i srednji poljoprivrednici moraju plaćati doprinose i povr toga im e, se nameće nova zajednička poljoprivredna politika, dakle oni e, izumiru. Imamo prioritet koji se daje samo velikim poljoprivrednicima i velikim grupacijama. Vlada sada treba povući taj prijedlog zakona. U četvrtak će e, doći do demonstracije. Gospodine Deli. Hvala predsjedavajuća. Mislim da mreža TNT e, je uveliko poboljšana. Dobila je bolje financijska sredstva zahvaljujući dijalogu koji je uspostavljen u Beču prošlog ljeta i zahvaljujući tome upoznati smo sa produživanjem prema Zapadnom Balkanu ovih e, središnjih e, putova, dakle tu imamo tri mreže i sada mreža TNT pokriva cijelu Europu. No kako bi to bilo e, omogućeno i korišteno svugdje, kako bismo mogli koristiti spomenute koridore, potrebno je napraviti reformu financiranja, jer postoje razlike u državama članicama i državama kandidatima za članstvo u EU. uniji. Dakle, trebalo bi stvoriti jedan pravni okvir i financijski okvir kako bi se moglo e, iskoristiti na valjan način te koridore. Hvala. Hvala predsjedavajuća, uvaženi kolege. Svake godine Europska unija radi na brojnim programima, reformama i inicijativama u brojnim poljima i svi, svima je cilj boja budućnost. No, kako govoriti o tome ako u toj budućnosti europska djeca i dalje žive u siromaštvu i pate od socijalne isključenosti, što je slučaj u mojoj e, zemlji Latviji. Tamo 35,3% djece su izložena opasnošću od siromaštva i socijalne isključenja. To je šesta najgora brojka e, u, u Europskoj uniji. Veliki broj zem, djece ne ide u škole. Više bi pažnje trebalo biti usredočeno na e, preškolske institucije e, i tu treba revidirati i obiteljsku politiku, treba paziti na depopulaciju, jer u regiji, na primjer, Latgale, je sve manje stanovništva. Prošlih e, prethodnih godina prekinut. Gospođa Lenan. Izbjelice nisu jednako e, raspodijeljene po državama članicama. Treba imati e, jednako terećenje. Dakle, budimo pravedni. Finska je pretrpila više od drugih zbog sankcija protiv Rusije. 400 milijuna eura. To je iznos koji su finski poljoprivrednici e, izgubili zbog e, neuspjelog uvoza. Kojih, ko će im kompenzirati? Ne, ja nisam za ukidanje sankcija, što bi odastalo krivu poruku Kremlju, ali sam se zalažem za pravednu podjelu e, opterećenja. Ako želimo imati e, jednako, e, jednako raspodijeljene izbjeglice, onda bismo trebali jednako raspodijeliti i e, ove financijske konsekvence. Dakle, koje su vaše rješenje? Htjela bih čuti nešto o tome. Hvala, gospođa Parker ima riječ. Hvala, svi smo čuli za šokantnu situaciju u Kelnu i drugdje gdje su žene napadane i maltretirane od strane skupina muškaraca eh, izbjeglica. Kako smo dopustili, mogli dopustiti tako što Europska unija eh, i ženska konvencija su u srcu toga. Ženska konvencija ima jedinu međunarodno priznatu definiciju izbjeglica. To su ljudi koji su zbog vjerskih, nacionalnih, religioznih ili pripadnost razloga ili pripadnosti nekoj političkoj skupini ili mišljenja ugroženi. No, Evropska unija je proširila svoju definiciju posredstvom kvalifikacijske direktive i sada je tu, u to uključena svaka osoba koja bježi od međunarodnog ili internog, unutarnjeg sukoba e, i to ne samo e, zbog opravdanog straha. Dakle, Europska unija 2015. godine je pustila jedan milijun ljudi da uđu u Europu, a većinom su tu radio muškarci. I ova politika otvornih vrata za kulture i, zemlje koji, u kojima su zemlje drugorazredni e, članovi, sve nas je uveliko ugrozila. Hvala, gospođa Maletić, imate riječ. Zahvaljujem predsjedavajuća lokalne jedinice često imaju dobre ideje i pripremaju izvrsne inovativne projekte kojima žele osigurati kvalitetniji život građanima po pristupačnim cijenama. zeleni gradski prijevoz obnovljivi izvori energije digitalizacija i nove smart usluge samo su dio projekata koje pripremaju veliki problem u realizaciji je nedostatak izvora financiranja i neinformiranost o programima iz kojih bi se projekti mogli isfinancirati. pozivam europsku komisiju da u suradnji sa državama članicama uvede nove načine komunikacije i informiranja kojima će programe unije novi europski fond za strateška ulaganja programe eib a ebrd a i drugih europskih financijskih institucija približiti lokalnim jedinicama najčešće čujemo od predstavnika da sredstava ima ali dobro strukturiranih projekata nema. upravo zato barem za one projekte koje imamo trebamo boljim informiranjem olakšati put do financijskih sredstava. Hvala predsjedavajuća. Ja se sada javljam na plenarnom pred komisijom kako bih prokazao odobravanje od strane španjolske vlade plana hidrološkog plana e, toka rijeke Ebra. Jer tu se ugrožava njen ekosustav i tu imamo jasan socioekonomski napad na taj teritorij. Nije došlo, nije, do, bilo nikakvog dijaloga s katalonskim vlastima i tu se uopće ne uzima u obzir e, sudjelovanje naših sugrađana na, e, u programu u platformi zaštite. Dakle, sve je to protivno e, europskom zakonodavstvu kao, kao što su direktive o zaštiti ptica, E, staništa i vodnih tokova i jedno izaslanstvo Europskog parlamenta otići će na lice mjesta idući ponedjeljak. Hvala gospodine Bogović, imate riječ? Hvala predsjedavajuća. Nakon 20 godina što su vlasnici koncesija na slovenskim šumama napuni svoje džepove. E, vlasti su odlučile napraviti slovensku nacionalnu šumarsku kompaniju koja će e, napraviti logističke centre i opremiti i upravljati e, šumama u Sloveniji. No, ali postoji opasnost jer imamo interesne skupine koje će stvoriti probleme, a tu ćemo imati problem sustavne korupcije. Naime, postoji veliki broj slučajeva korupcije u Sloveniji s tim u vezi. Tu imamo državna jamstva koja mogu e, podrivati tržišno natjecanje. U biti tu se radi o e, intervenciji E, državnom uplitanju i mislim da bi tu trebala komisija reagirati. Mislim da bismo trebali imati e, i dalje koristiti sustav koncesija kako bismo bolje upravljali šumama što bi bilo bolje i za porezne obveznike. Ne vidim gospodina Gutjeresa, dakle... Gospođa Darling, imate riječ. Hvala. Sjeverno, mreža Sjevernog mora nam tu imamo dakle eh, energiju vjetra i zajedničku istraživačku suradnju koja nam može omogućiti niske troškove i čistu energiju, a istovremeno od zapošljavanje, odnosno održavanje visokokvalificiranih eh, radnih mjesta i to tisućama. Nizozemsko predsjedništvo Europskom unijom i odnosno vijećem ima sjajnu prigodu da pretvori ovaj potencijal, ovu mogućnost u stvarnost. Ja i kolege iz pet kluba zastupnika smo predstavili nizemskom e, ministru gospodarstva akcijski plan za ovu mrežu na Sjevernom moru. U četvrtak se održava jedan važan sastanak i pozivam ih sve da iskoriste ovu mogućnost i da Sjeverno more pretvore u čistu e, tvornicu eh, en, energije za Europu. Hvala gospodine Šogor. Hvala predsjedavajuća. Gospodarska suradnja omogućuje da se prevaziđu napetosti, čak da se pomire zemlje. I to je jedna od ključnih ideja na temelju kojih su osnivači Europske unije se opredijelili za ekonomsku zajednicu, što bi moglo pomoći i države istočne i središnje Europe. No, Europa nije ukinula podozrenje koje vlada već desetljećima među državama. Europsko ekonomsko partnerstvo jako je važno, no trebalo bi započeti iskre, otvoriti iskren dijalog o e, mučnim pitanjima i trebalo bi naći također rješenja za te probleme. Ovo konkretno mislim na zašto etničkih manjina. Što to znači zaštita etničkih manjina? To je pravo na njihov identitet, prosperitet, jednakost prava i postojanje, odnosno očuvanje, dugoročno očuvanje. U Slovačkoj, Rumunjskoj imamo situaciju gdje se ne smatra autohtone autohtono stanovništvo kao sastav, sastavne članove našeg društva, će ih želi e, izbrisati, odnosno asimilirati. Hvala gospodine Zdehovski, imate riječ. Hvala predsjedavajuće. Norveški socijalni sustav i dalje inzistira na svom neopravdanom pristupu e, prema porodicama koje dolazi iz evropskih država, Slovačke, Rumunjske ili Češke republike. Mogu vam dati primjere djece koja su se odvode od svojih roditelja zbog totalno neopravdanih e, upnih e, razloga. I to se radi u norveškoj civiliziranoj demokratskoj zemlji. Sa zadovoljstvom e, mogu reći da ova zloporaba E, prava nije nešto na što ljudi indiferentni. Dakle, svugdje e, se e, prosvjeduje zbog toga što se radi u Benetu. Europljani moraju jasno reći ne neopravdanom uplitanju u porodične obiteljske poslove, isto kao što Europska unija i komisija to trebaju napraviti, gospodine povjereniče. S obzirom da sam ja zadnji govornik, molim vas da mi dopustite da zahvalim svim